Zahvaljujem e, svima koji su se javili za riječ govorili, nego i svima koji su pratili raspravu do e, kraja. Sutra e, krećemo dalje od 9 do 14 od 15 do 23 sata. Dnevni red je objavljen na stranicama i svima vam želim Ugodan put kući i ugodan noćni odmor. Zatvaram današnju sjednicu.